Monsieur Pusek est dans le taxi de l'aéroport. Il arrive à chaque moment. Bene, cominciamo, anche perché abbiamo... Dobro, možemo započet Jer smo odredili opsežan raspored za danas. Nadam se da funkcioniraju svi kanali za prevođenje. Naći ćete kanal, odnosno vidite na prozorima broj kanala za pojedine jezike. Litavski kanal je broj Dakle, dobar dan. Srdačno dobrodošli svima. Na našem sastanku zajedničkog odbora. Imam osjećaj da još nisu svi pronašli kanal na kojem mogu slušati prijevod. Dakle, prijevod s Litavskog naći ćete na kanalu 15. Još jednom dobrodošli na ovom važnom zajedničkom sastanku. Zajedno su ga organizirali odbor za industriju, istraživanje i energiju te litavsko predsjedništvo. Poseban pozdrav članovima nacionalnih parlamenta koji su posebno za ovaj sastanak došli u Brisel. Tijekom dana oni će se javiti za riječ i dati svoj doprinos našem sastanku. Srdačno zahvaljujem i litavskom predsjedništvu i našem predsjedniku Žemaj Tajtisu koji je i poduzeo ovu inicijativu. Tema danas je vrlo važna za sadašnjost i za budućnost jer se radi o jedinstvenom energetskom tržištu. Ova vrsta inicijative koje zajedno organiziraju Europski parlament i nacionalni parlamenti te predsjedateljstvo vijeća pokazuju važnost međuinstitucionalne suradnje i značenje međuparlamentarne suradnje. Današnje, današnja sjednica je sjajna prilika za otvorenu razmjenu mišljenja. Mi ćemo čuti članove Europskog parlamenta, isto tako zastupnike nacionalnih parlamenta, o temi energetske politike. Biće naravno i kritičkih primjedbi. A mi zapravo se ovdje nalazimo na raskrsnici. Želimo upotpuniti, usavršiti jedinstveno tržište, što je apsolutni prioritet i za infrastrukturu i glede povećanja konkurentnosti i smanjenja cijena. Međutim, u svim državama članicama procesi idu sporo. Naravno, standardi prijenosa su različiti. Ima niz postupaka zbog kršenja ugovora koji još nisu riješeni, a ujedno je stanje u gospodarstvu i trendovi u gospodarstvu su takvi da nas prisiljavaju na brza rješenja koja opet moraju imati dugoročne perspektive. Uvjerena sam da ćemo imati dobru raspravu danas prije podne kada predsjedam ja, a danas popodne predsjedanje preuzima gospodin Žemaj Tajtis. Popodne nastavljamo rad u 15 sati. Riječ predajem gospodinu Žemaj Tajtis, koji je predsjednik gospodarskog odbora u Litavskom parlamentu. Dragi kolege, dragi gosti, dame i gospodo, ekonomski rast zapošljavanje i konkurentnost glavni su ciljevi Europske unije i posebno važni danas kada se cijela Europa nosi i bori protiv posljedica ekonomske svjetske krize. Održiva energetika, dostupne cijene spadaju među glavne ciljeve. U veljači 2011. Europsko je vijeće potvrdilo glavne ciljeve europske energetske politike, naime da se dovrši energetsko jedinstveno tržište i da se osigura opskrbu i nakon 2015. Ako želimo ocijeniti naš uspjeh, možemo reći da je izvješće vijeća u svibnju pokazalo kakve su energetske politike, odnosno osiguranje jednakih uvjeta proizvođača iz, sa onima iz trećih zemalja. Želim naglasiti da je održivost energetike i integracija energetskih sustava stvaranjem jedinstvenog energetskog tržišta u Europskoj uniji i vodeći računa o vanjskoj dimenziji predstavljaju glavne prioritete našeg predsjedanja. Drago mi je što smo prošlog tjedna na Vijeću energetici čuli i prihvatili dva vrlo važna izvješća. A to su napredak u usavršavanju jedinstvenog energetskog tržišta i izmjene što se tiče vanjske dimenzije europske energetske politike. E, kolege i kolegice, e, želim istaknuti da je to prvi put e, što je vijeće prihvatilo takve dokumente. Litva se uvelike trudila da se postigne takav napredak na tržištu i na vanjskoj dimenziji i uvjeren sam da će ti dokumenti u budućnosti biti vrlo važni kada se budu donosile nove odluke o energetici Europskoj uniji. Kolegice i kolege, želim čestitati gospođi Sartori, predsjednica odbora ITRE, na njenom doprinosu i naporima u poticanju i organizaciji ovog vrlo važnog zajedničkog sastanka o energetici. Želim joj zahvaliti na osobnom angažmanu u vezi s pozivom zastupnika nacionalnih parlamenta da se ovdje raspravi ovim vrlo važnim energetskim ciljevima. Još jednom e, srdečna dobrodošlica svima vama koji ste došli danas ovamo. Želim nam svima uspješan rad i živahnu raspravu. Hvala. Hvala lijepa gospodinu Remetatisu na dolasku. I na ovim riječima pozdrava i isto tako pozdravljam i predstavnik Litavskog parlamenta. Zahvaljujem svima koji su došli, posebno zastupnicima iz nacionalnih parlamenata. Eto, sada prelazimo na izlaganja. Do 11.20 ili 30 trebalo bismo završiti taj dio kako bi ostalo još vremena i za našu međusobnu raspravu. Započet ćemo Vrijeme izlaganja je 10 do 15 minuta. po izlaganju. E, zamolila bih vas da govorite sporo kako bi prevoditelji mogli uredno odraditi svoj posao. E, započinje ministar energije e, Litve, gospodin Jaroslav Neverović. Hvala lijepa, gospodo predsjednice, uvaženi članovi parlamenta i parlamenata. Jako mi je drago što danas imam prilike ovdje s vama raspraviti o napredak u postizanju energetskog tržišta. To je vrlo važna tema i želim podijeliti s vama neke ideje o toj politici skledišta vijeća. Naš je cilj postići jedinstveno energetsko tržište, što znači integraciju 28 na različitih nacionalnih tržišta u jedno. Dopustite da ponovim glavne ciljeve. To je ostvarenje održivog energetskog sustava, povećati konkurentnost i poboljšati sigurnost opskrbe za naše građane i industriju. Smatram da su metode prve svega integracije i interkonektivnost ovog tržišta. To je glavni prioritet i zato moramo objediniti naše energetske politike. Ako se vratimo u veljači 11. šefovi država su se odlučili da treba dovršiti tržište do 13. i ukloniti sve preostale otoke. Ove godine u svibnju E, Europsko vijeće je zahtijevalo izvješće o napretku do kraja ove godine glede glavnih elemenata za postizanje ovih ciljeva. S obzirom na sve veće povezivanje vanjskog i unutarnjeg energetskog tržišta, Europsko vijeće je također e, zatražilo da se revidiraju zaključci iz 2011. u odnosu na vanjsku dimenziju energetske politike Europske unije. Litarsko predsjedništvo je preuzelo inicijativu i trudilo se da komisija države članica osiguraju odgovarajući input. Zahvalni smo što se i parlament izjasnio o ovom e, u svom izvješću profesora Buzeka koji je prihvaćen u rujnu na plenarnom zasjedanju. Kao rezultat ovih napora o jačanju vanjske dimenzije imali smo dva izvješća vijeća koje su prošlog tjedna prihvatili ministre energije. Važno je da i države članice motivirano rade na ovim ciljevima. Zbog toga je važno da iz ovih izvješća doznajemo što je do sada postignuto i da identificiramo gdje postoji daljnja potreba. Vidim da su tržišta i mrežna pravila integrirana u kombinaciji sa prikladnim e, mjerama usklađivanja. Ako ocjenjujem današnje stanje, mogu utvrditi da smo već postigli velik napredak u integraciji tržišta, međutim, još nismo postigli glavni cilj. Kako bismo prepoznali ono što je važno, dopustite da podsjetim što je u izvješću dogovoreno o jedinstvenom energetskom tržištu. Kao prvo, potrebna je veća liberalizacija kroz puni prijenos implementaciju trećeg energetskog paketa zajedno sa kodovima mreža. To će omogućiti stabilno i predvidljiv okvir što će omogućiti iskorak prema jedinstvenom tržištu sa svim njegovim posljedicama. Želim naglasiti ulogu mrežnih kodova. Tu je važna regulatorna konvergentnost jer treba uskladiti pravila kako bi osigurali protok e, energije. Također treba dalje intenzivirati rad na razvoju infrastrukture. E, Europa mora imati fizički povezano tržište jer je to preduvjet za puno funkcioniranje jedinstvenog tržišta za električnu energiju i e, plin. Zato se Europa mora upustiti u velike investicije, moramo povezati energetske otoke, e, povezati obnovljive izvore i kapacitete skladištenja. To je u vezi sa važnim procesima od zajedničkog interesa. Nakon što je u listopadu prihvaćena zajednička lista, ono je i prihvaćena početkom studenog u Vilniusu na visokoj razini, e, te smo tamo stekli uvid što je Europa postigla, koji su još izovi pred nama i što treba poduzeti da se dovrši zajedničko energetsko tržište. Regionalna suradnja je također e, ključna za postizanje ovih ciljeva i isto je tako važno da ciljevi budu prihvaćeni u javnosti. I ova konferencija poslužila za e, komunikaciju prema javnosti. Popis e, ovih pojmova će biti, nadamo se, prihvaćeno do kraja godine i vjerujemo da ćemo uz pravi stav postići naše E, ciljeve. E, uh, prisvajanjem PCI-a znači da prelazimo na implementaciju e, integracije tržišta. 284 PCI-a je prihvaćeno i u svim relevantnim grupama i omogućit će interkonektivnost. Tu su rješena uska grla za zajedničko energetsko tržište i vjerujemo da će 5 e, milijardi eura biti u to utrošeno. Bez e, takve podrške neće biti moguće e, provesti te projekte od zajedničkog interesa. Na taj način ćemo ukloniti energetsku izoliranost i omogućiti povezanost kako opskrbe, tako i izvora. To će smanjiti ovisnost i povećati sigurnost opskrbe u cijeloj Europskoj uniji. Što se tiče električne energije, to će osigurati prekograničnu povezanost. Gotovo sve članice imat će 10% e, interkonektivnosti za električnu energiju. Kod prirodnog plina će se također dogoditi e, promjene Standardi N-1 će biti e, postignut u većini država članica. Što se tiče pristupa novim izvorima, sve države članice imat će pristup najmanje e, dvama izvorima. Popis ovih projekata je jedinstven ne samo po obliku, nego i po sadržaju. Osim interkonektivnosti među državom članicama i razine interkonektivnosti, ovaj popis obuhvaća projekte koji integriraju cijeli sustav. Tu mislim prije svega na Baltičke države i njihov e, projekt povezivanja s kontinentom. Ovaj će projekt osigurati potpuno integriranost u energetsko tržište za Baltičke države i to i sa aspekta sustava. Popis ovih projekata je presedan u našoj energetskoj politici i dobar primjer europske solidarnosti i velik e, uspjeh u postizanju integriranih regionalnih tržišta koje će se kasnije spojiti u jedinstveno europsko tržište. Pred nama je vrlo jasan zadatak, naime primjena ovih prioritetnih projekata. Zato je potrebna uspješna suradnja i složnost oko regulatornih pitanja. Pitanja se moraju, neka se pitanja moraju riješiti prije nego što možemo e, smatrati da smo dogli, došli do cilja. E, razdvajanje operatera od e, proizvodnje, e, obnovljivi izvori, mrežne veze, regionalna tržišta. Vjerujem da ćemo do kraja 2014 učiniti presudne korake za dovršenje jedinstvenog energetskog tržišta. I moramo se moramo zajamčiti da jednostrane odluke ovo neće ugroziti. Neka područja politike ostaju nacionalna i negdje jest potrebna državna intervencija. E, potpore za obnovljive izvore su čisto nacionalna pitanje, a mi zapravo konkuriramo onda s tim subvencijama. Bojim se da tako možemo stvoriti sami štetu za zajedničko tržište jer ćemo ga fragmentirati. Međutim, tu ima i pozitivnih trendova. Nedavna komunikacija komisije o javnim intervencijama na tržištu električne energije e, daje upute o nacionalnim schemama za potporu obnovljivim energijama e, i ulogu, njihovu ulogu konkurentnosti na tržištu energije. Uvjeren sam da će tajna puta komisije pomoći i postizanju boljih cijena e, bez ugroze funkcioniranja tržišta. Ovaj više regionalni e, pristup na taj način postaje koherentniji. E, tu mislim na ex ante reviziju za adekvatne naknade. tržišne e, poređmećaje bi trebali biti spriječeni pažljivom revizijom ovih schema. E, ključno je da kućanstva i poduzeća mogu i aktivno sudjelovati u tržištu. Moraju imati povlastice nižih e, računa, a ujedno optimirati korištenje infrastrukture. E, mislim da je vrlo važno za integrirani e, europsko tržište da bude sigurno i pouzdano. Dame i gospode, imamo već dobre osnove u regulativi i infrastrukturi, samo ih treba dobro primijeniti. Jedino tako možemo svoje očekivanja pretočiti u stvarnost. Hvala lijepa. Puno hvala, gospodine ministre, gospodine Neverović. Sada predam riječ gospodinu Buzeku, zastupniku Europskog parlamenta koji će govoriti o postizanju učinkovitosti rada jedinstvenog energetskog tržišta. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. E, pozdrav svim zastupnicima nacionalnih parlamenta i svim gostima. Danas razgovaramo o vrlo važnoj temi. Energiji. Energija je doista jako važna za naša gospodarstva, pogotovo ako želimo reindustrializirati našu Europsku uniju, a čini se da je to neophodno ako želimo pobijediti konkurenciju koja postoji širom planeta. Stoga trebamo unaprijediti našu proizvodnju, a cijene energenata su u tom smislu vrlo važne. Ja se u potpunosti slažem sa svime što je rekao ministar predstavnik Litarskog predsjedništva. E, vaše predsjedništvo približava se kraju dragi prijatelju. Međutim, vi ste doista postigli puno u postizanju, odnosno dovršavanju zajedničkog tržišta energije, te smanjivanja razlika između država članica. Te u um, pripremi investicija u energetsku infrastrukturu. Nakon pola godine litvskog predsjedavanja napravili smo ogroman korak naprijed. E, sva postignuća Europske komisije također treba naglasiti od početka njihova mandata 2009. i 2010. jer e, su nominacije počele početkom 2010. godine. Puno je toga napravljeno u zakonodavstvu kako bi se stvorilo zajedničko tržište energije. Možete si postaviti pitanje, a zašto to činimo? Zato što bismo htjeli e, e, osmisliti strategiju izlaska iz krize. Oporavak nije dovoljan. Stabilnost financijskog sustava nije dovoljna. E, ova strategija podrazumijeva e, rast od e, plus 3, plus 4 ili plus 5%. Kakve instrumente imamo na raspolaganju? Jedinstveno tržište Europske unije. Mi ga upravo ponovno e, pokrećemo. Imamo 150 uskih grla. Trebamo unaprijediti naše zajedničko tržište, to je jako važno. Drugo, inovacije reindustrializacija Europe, inovativno gospodarstvo i naravno energija. Sigurnost opskrbe, to je vrlo važno pitanje. Pristupačne cijene, što znači što je najniže moguće, te zaštita okoliša, to je nešto što treba uzeti u obzir. Dopustite mi da kažem sljedeće korištenje zajedničkog, odnosno unutarnjeg tržišta energije može dovesti do um, unapređenja sva tri, ova ova elementa. Prije svega, možemo koristiti sve već postojeće izvore u državama članicama i naticati se na otvorenom tržištu energije kako bismo postigli maksimalno niske cijene. Također, trebamo koordinaciju kupnje električne energije izvan Europske unije kako bismo ostvarili snažniju poziciju uh, u pregovorima s našim vanjskim dobavljačima. Isto tako trebamo se brinuti za veliko europsko tržište i to na taj način da osiguramo stabilnost pravila kao i za stabilnost, odnosno sigurnost cijena. Da bismo organizirali naše zajedničko tržište energije, potrebno je osigurati sigurnost cijena za naše investitore, jer ako žele ulagati, moraju biti sigurni, više manje sigurni u pogledu pravila i u pogledu budućih cijena energije. Jer u protivnom nije moguće napraviti poslovni plan za veliku investiciju. Sve to treba napraviti i organizirati na taj način na našem unutarnjem energetskom tržištu kako bismo unaprijedili sigurnost, kako bismo ostvarili pristupačnost i konkurentnost cijena te zaštitili okoliš. Što je potrebno da bismo dovršili izgradnju tog zajedničkog tržišta? Istaknut ću ključne stvari. To su najvažnije stvari iz perspektive mog izvješća. Naime, ja sam izvjestitelj za izvješće o unutarnjem tržištu za energiju Europske unije. Radi se o izvješću koje koje se nadovezuje na komunikaciju Europske komisije od prošle godine na ovu temu. Moje izvješće je odgovor na tu komunikaciju, odnosno priopćenje Europske komisije. Znači, što je potrebno da bismo to ostvarili? Naravno, infrastruktura, prekogranične veze. Pri par minuta gospodin Neverović vam je dao opće informacije o ovoj temi. Naime, to je prioritet litavskog predsjedništva u okviru prioriteta koji se odnosi na energetiku. Jer bez veza ne možemo ništa postići, ne možemo ostvariti unutarnje energetsko tržište. Potrebne su nam električne mreže unutar unutarnjih granica Europske unije. Imamo novac na raspolaganju, postoji instrument za povezivanje Europe. E, koji ima proračun od gotovo 6 milijardi eura i taj novac treba iskoristiti za ostvarivanje najvažnijih veza. Također trebamo uzeti u obzir naše istočne i južne susjede. Oni su se ujedinili u energetsku zajednicu koja sačin, koju sačinjava devet zemalja, tri iz istočnog partnerstva, Ukrajina, Moldavija i Gruzija, te šest zemalja e, Zapadnog Balkana koje nisu članice Europske unije, još uvijek. Jako je važno sve naše prijedloge predstaviti tim zemljama te se ujediniti s njihovim tržištima energije. To će poboljšati našu sigurnost opskrbe, a isto tako i njihovu sigurnost opskrbe. E, e, rute, prijenosa, izvori energije i tako dalje. Dakle, bitno je proširiti naše tržište i na ispravan način koristiti i naša nacionalna sredstva i novac iz privatnog sektora, a u nekim slučajevima i sredstva Europske unije u okviru instrumenta za povezivanje Europe. Sljedeće, potrebna su nam zajednička pravila za naše unutarnje tržište energije. Prvo, treba osigurati pristup mrežama, cjevovodima, prijenosnicima treba imati zajednička pravila. Bitno je da tvrtke koje dolaze izvan Europske unije da one ozbiljno shvaćaju naša zajednička pravila. To je jako važno za trgovinsku razmjenu moramo uspostaviti pravila za distribuciju i prijenos. Ta pravila moraju biti zajednička, jer za sada u gotovo svim državama članicama postoje različita pravila, odnosno propisi. I naši regulatori, nacionalni regulatori, kao i Europska regulatorna agencija imaju veliku odgovornost. Također treba pružiti potporu obnovljivim izvorima energije i u tom smislu moramo biti koherentni. Ne možemo trgovati obnovljivim izvorima energije, električne energije, ako dakle, a pružamo na jednom mjestu veliku potporu obnovljivim izvorima energije, a drugdje te potpore uopće nema, dolazi do dumpinga. Korak po korak trebamo predstaviti naše poticaje. Ne samo u pogledu fosilnih goriva i nuklearne energije, već i kad govorimo o obnovljivim izvorima energije. Možda će to se postići 2020. godine, ali vjerojatno će za naše tržište električne energije biti najzdravije, da ne postoje nikakvi poticaj ni za jedan izvor energije. Treba reći isto tako da treba stati s reguliranjem cijena. Ne bismo smjeli regulirati cijene energije u državama članicama, jer to nije zdravo iz perspektive tržišnog natjecanja, konkurentnosti. Znači ne bismo ih smjeli regulirati. Ne smijemo zaboraviti ranjivu, ranjiv element našeg tržišta, a to su potrošači. Nekima od njih potrebna je pomoć, možda njih 12 ili 15%, ali kad je riječ o ostalim potrošačima, za njih se cijene trebaju formirati na otvoren način. Kao što je gospodin Neverović rekao, potrebna su nam tržišta koja su prijateljski naklonjena prema korisnicima. I na posljedku, mi smo pripremili kao Europska unija, dakle Europska komisija, Europski parlament, e, puno zakonodavnih dokumenata. 2009. godine pripremili smo u e, trećem mjesecu po češkim predsjedavanjem e, treći energetski paket. Znači u ožujku 2009. godine oko toga smo se usuglasili. Rok za provedbu bio je početak 2011. godine, znači nakon dvije godine. 18 država još nisu počele primjenjivati taj treći energetski e, paket i postoje i drugi dokumenti, uredba o e, sigurnosti opskrbe plinom, što je vrlo važno iz perspektive osiguranju sigurnosti opskrbe plinom. E, zatim uredba o nuklearnoj energiji, mehanizam o sporazumima između država članica i trećih zemalja. To je jako važno kako se informirati o stanju pregovora, kako ostvariti snažniju poziciju u pregovorima i tako dalje. Niz je tu različitih dokumenata. To je jako važno jer, dragi prijatelji, vi dolazite iz različitih država članica. Jako je važno da naše države članice, naše nacionalne vlade i parlamenti provode, primjenjuju naše zakonodavstvo. To je velika slabost našeg unutarnjeg tržišta energije. Zakonodavstvo je tu. Sve leži na stolu, ali se još ne primjenjuje dopustite da kažem. Prije tri godine, zajedno sa Jacques Delorom, bivšim predsjednikom Europske komisije, predložio sam zajedničku energetsku, odnosno Europsku zajednicu za energiju. Htjeli smo pripremi, želi smo pripremiti zajedničku energetsku politiku koja bi možda bila slična zajedničkoj poljoprivrednoj politici. I tri godine kasnije, Gotovo da smo shvatili da je to bila sjajna ideja. Europski parlament kao i Europska komisija su dali snažnu potporu toj ideji, a ono što nam sada najviše treba je regulativa i provedba u državama članicama i potrebni su dodatni napori za prekogranične veze, te trebamo primijeniti sve, sva potrebna rješenja kako bi se omogućilo slobodno trgovanje energijom e- u Europskoj uniji. Tada možemo očekivati potpunu sigurnost cijena, odnosno opskrbe, pristupačne i e, konkurentne cijene, te e, borbu protiv klimatskih promjena i zaštitu okolišta. Hvala gospodine Buzek na izlaganju. U vašem govoru osjeća se strast kojom u ime Europskog parlamenta i odbora ITRE pratite ovu temu. Nastavit ćemo s radom. Povjerenik Ettinger nije nažalost mogao doći zbog um, zadatka, odnosno misije koja je iskrsla zadnji trenutak i stoga pozdravljam gospodina Filipa Loa, e, glavnog direktora e, glavne uprave za energiju Europske komisije. On uvijek sudjeluje u radu našeg odbora i doista e, mu je važan stav parlamenta. Izvolite, gospodine Lowe. Poštovani. Poštovana predsjednice, dame i gospodo, jako mi je drago što imam čast ovdje zastupati povjerenika. Naime, danas se potpisuje prvi ugovor za južni koridor i to je velik korak i na neki način se tu odmičemo od dosadašnjih praksa. Zahvaljujem i predstavnicima e, Litve, gospodinu Žemaj Tajtisu i suradnicima što su organizirali ovaj sastanak. Nikada prije nije bilo toliko važno da surađujemo, naime sada je apsolutno presudno postići snažnu konvergentnost između europske i nacionalnih politika na području energetike, ako želimo postići naše glavne ciljeve. I e, poštovane predsjednici Jako je važno što imamo danas ovu raspravu jer imamo e, pripremu odluke u siječnju za vijeće u veljači konkurentnosti i za vijeće o cijenama energije i za okvir nakon 2020. Suradnja svih nas, parlament, ta vijeća i komisije e, se uvelike razlikuje od e, prijašnje suradnje kad smo 2008. E, donijeli agendu 2020. Dakle, mi sada donosimo novu koncepciju energetske politike pod utjecajem posljedica ekonomske krize i recesije koje naravno utjecala na e, investicije. Zatim se dogodila Fukushima koja je smanjila opcije za nisko niskougljičnu energetiku. E, zatim e, imamo razvoj u Americi što utječe na odnose konkurentnosti između Europske unije i SAD-a i imamo činjenicu da dohodci ne rastu, a cijene energije rastu prvenstveno zbog potražnje za fosilnim gorima u Aziji. U ovom kontekstu, ako imamo na umu stari cilj da se otvori tržište i stvori integrirano tržište za struju i prirodni plin, možemo reći da dovršenje tog jedinstvenog tržišta e, predstavlja apsolutni cilj bez obzira na konkretne politike za ublažavanje klime. Dakle, e, tu nema alternative u svakom smislu, a s obzirom na roadmap za 2050. E, tamo vidimo s obzirom na gospodarski razvoj koje će mjere biti apsolutno neophodne, a u to spada dovršenje jedinstvenog tržišta sa znatno više struje, znatno više obnovljivih izvora, sa e, pametnim infrastrukturama i moramo uvelike pojačati energetsku učinkovitost ako želimo ostvariti svoje ciljeve. Naša je obveza stvoriti pretpostavke kako možemo e, ostvariti tu energetsku promjenu po najnižoj mogućoj cijeni i kao što je gospodin Buzek rekao e, i samo tržište može dati velik doprinos za opći oporavak e, cijelog gospodarstva. U konzultacijama nakon zelene knjige o okviru 2030 su postigle e, širok konsenzus o prednostima integriranog tržišta i e, važno je stvoriti tu integraciju i spriječiti e, fragmentaciju tržišta. Ono što konsultacije pokazuju da troškovi ako ne dovršimo jedinstveno tržište će iznositi 40 do 70 milijardi eura godišnje. Dakle, to bi bio trošak ako ne postignemo veću konkurentnost, e, održive cijene, sigurnost opskrbe na e, troškovno učinkovit način za svaku vladu i za svako poduzeće. Bez obzira koje ciljeve formuliramo za klimatsku politiku nakon 2020. bit će vrlo teško postići i, ključno postići ih na troškovno prihvatljiv e, način. U komisiji činimo sve kako bismo proširili tu poruku i kako bismo istakli vladama što su njihove obveze u primjeni e, regulative za jedinstveno europsko energetsko tržište i ponavljamo naravno gospodarske argumente za funkcioniranje e, europskog tržišta. E, europska dimenzija energetskog tržišta ne smije nas zavarati i stvoriti očekivanje da će sve što je nacionalno odmah preskočiti na europsku razinu nego e, treba krenuti u fizičko povezivanje i u suradnju sa neposrednim susjedima. E, solidarnost koju smo već razvili na tržištu prirodnog plina trebalo bi proširiti na tržište električne energije. Na temelju postojeće regulative koju podržavaju e, sve inicijative e, ovog odbora ITRE. E, naravno, postuliraju i zajednička mrežna pravila za koje nam je potrebno prihvaćanje šire javnosti. Moramo shvatiti kako cijene i troškovi utječu na našu konkurentnost. No, temeljno načelo je jasno – tržišta su najmanje e, prikladna za e, postizanje dobrih cijena isporuke i za e, malo prodaje i vele prodaju. Ako to izgubimo iz vida, onda ćemo tržište spriječiti u postizanju učinkovitosti ću tri primjera. Kao prvo, države članice moraju usvojiti e, nov pogled na intervencije. Naime, ima poremećaja intervencija na nekoliko mjesta u nabavnom lancu. Kao prvo preko zaštite cijene, preko reguliranih e, cijena, što sprečava učinkovitost tržišta pa do popusta za proizvodnju e, koja troši e, veliku količinu energiju na uštrb drugih potrošača i poslovnih subjekata i kućanstava i s obzirom na scheme potpore za obnovljive energije. Javne potpore samo nacionalnim e, opskrbljivačima kako bi imali skladištene e, pričuve energije. To dovodi do negativnih efekata i prvenstveno prekogranične e, učinke. Jedinstveno tržište treba dati prostor za procvat, a ne za ograničavanje E, nacionalnih politika. I drugo, kao što su gospodin ministar i e, predsjednik Buzek rekli, ne možemo prihvaćati propust kod e, prijenosa onoga što je prihvaćeno na regulatornoj razini u parlamentu i vijeću. Ako je nešto dogovoreno, onda to treba primijeniti u svim državama članicama ne može se štititi, e, štetiti jedinstvenom tržištu tako što se ne provodi e, regulativa. I zbog toga komisija provodi ili postupke radi kršenja ugovora ili posjeća na pravila tržnog natjecanja. E, treći paket koji je prihvaćen 2009. trebalo je prenijeti do ožujka 2011. Nakon više od dvije pol godine još uvijek imamo 12 postupaka zbog neprovedbe, a devet ih je na sudu, a tri u postupku donošena mišljenja. Osim toga, ocjenjujemo usklađenost nacionalnog zakonodavstva, e, što smo tek nedavno e, započeli. Ako pogledamo velike potrebe za investicijama kako bi energetsko tržište funkcioniralo, mora postati odgovarajući kapacitet proizvodnje i e, transporta. Gdje nema tržišta, nema niti investicija, barem ne na učinkovit način, jer nije izvjesno što je sada zapravo e, pravni okvir. Europsko energetsko tržište će investitorama dati stabilnost i pouzdane signale za cijenu u vezi sa investicijom. Komisija će i nadalje upozoravati vlade na potpunu primjenu, ali velik će doprinos za usmjeravanje rasprave dati rasprava o cijenama. Pripremamo izvješće za vijeće o konkurentnosti u veljači. Nadležna agencija ACER je prošlog tjedna izdala izvješće o praćenju i vidimo da su e, cijene porasle za 4 do 5% za struju, a 10% za plin. E, potrebno je transparentnost tih razvoja cijena. Moramo razumjeti e, zašto se događaju ti procesi što tu znače porezi, davanja i različite tarife. Oporezivanje i cijene za mrežu čine 50% računa za energiju i postoje velike razlike između drva članica. Jedinstveno energetsko tržište će e, se baviti sa komponentom energetike i što je e, manja ta komponenta, to ima manje prostora za konkurentnost. Vaša je uloga ključna u usmjeravanje politike na nacionalnoj razini, a i glede utjecaja europske politike kako bi se vodilo računa o nacionalnim i regionalnim stvarnostima. Moj e, povjerenik e, često kaže da vlada e, ponekad kaže nešto, a ostatak tjedna radi drugo. Drugim riječima, države članice riječima podržavaju tržište, ali u praksi se nekada stvarnost prikazuje drugačije. Ako želimo i imamo ozbiljno namjere i želimo zaštititi potrošače od visokih cijena, onda je najbolje da ne snižavamo cijene pod realne vrijednosti, nego da omogućimo e, poštene cijene koje pokrivaju troškove. Naravno, investitori žele niže cijene, a e, tržište mora dati sud o tome što je potrebno i onda podupirati ono što je potrebno. Hvala lijepa. Hvala lijepa Filipu Lovu na ovom tumačenjima. Sada prelazimo na raspravu. Imamo niz e, prijava i bit ćemo vrlo strogi što se tiče vremena koje je na raspolaganju. Pravila su sljedeća. Naizmjenično ćemo poslušati dva člana zastupnika nacionalnih parlamenta i po jednog člana Europskog parlamenta. Dakle, 2-1-2-1, tako će biti redoslijed, a na raspolaganju su dvije minute po govorniku. Imamo već 20 prijava na popisu. I još jedna informacija, ko se želi javiti, mora ispuniti zahtjev, request for speaking time, vi ste dobili taj obrazac i molimo vas e, da ga predate ovdje sprijeda. Započet ćemo sa gospođom Zajte iz Litve. Ona je zastupnica i član gospodarskog odbora nacionalnog parlamenta. Izvolite. Gospođo predsjednice, najprije želim zahvaliti svim govornicima koje smo sada čuli. Kao zastupnica Litavskog parlamenta e, bilo mi je drago čuti da imamo velik napredak za vrijeme litavskog predsjedanja na području energetike. što se tiče dovršenja energetskog tržišta u Europskoj uniji, što je svakako jedan od glavnih prioriteta i trebalo biti naš glavni cilj za iduće desetljeće. U idućem desetljeću ne bi smjelo više biti energetskih otoka u Europi. usprkos svim naporima oko liberalizacije tržišta i prenosa trećeg energetskog paketa, e, u posljednom desetljeću cijene energije su rasle. Potrošači nisu dovoljno aktivni e, u potrazi za alternativama i ponuđači nisu transparentni kada povećavaju cijene. Što se tiče pregovora o cijenama sa trećim zemljama, trebali bismo govoriti jednim glasom. No, to ne bi smjelo biti samo mrtva slova na papiru, nego bismo trebali postići konkretne rezultate. Nama bi bilo drago da je europska e, politika jedinstvenija što se tiče plina iz škriljevca i što se tiče obnovljivih energija kako bismo postigli konkurentne cijene. Hvala lijepa. Riječ ima dopredsjednik gospodarskog odbora parlamenta Skupštine s Kosova. Signora Sartori, io voglio ringraziare in nome di Parlamento di Drago gospođo Sartori, u ime parlamenta Kosova eh, htjela bih vam zahvaliti što ste pozvali naše izaslanstvo odbora za gospodarstvo, energetiku i razvoj da sudjeluje na ovom sastanku u okviru Europske unije. Ja ću govoriti o perspektivama i izazovima u na Kosovu i doista nas veseli ova ideja zajedničkog energetskog tržišta, te da se u tom kontekstu spominju zemlje Zapadnog Balkana kao članice budućeg zajedničkog tržišta energije. Kosovo se suočava s nizom problema i izazova u brojnim područjima. Energetika je jedno od tih područja. Budući da sustavi prijenosa, proizvodnja energije, interkonektivnost i tako dalje. To su naši izazovi. Jedno od naših postignuća je privatizacija sustava distribucije, ali isto tako mogu reći da taj proces nije tekao lako. Nedavno smo potpisali sporazum sa Srbijom o energetici i nadamo se da ćemo uskoro se približiti ostvarenju energetskog tržišta. Kad je riječ o pravnoj stečevini Europskoj unije, u našem parlamentu svaki zakon koji dolazi u naš parlament se provjerava Dakle, je li usklađen s pravnom stečevinom Europske unije? I mislim da bi naš regulatorni ured trebao puno više s vama surađivati kako bi izbjegao kako bi se izbjegli problemi koji se pojavljuju sada i kako bi se Kosovo pripremilo za učinkovito sudjelovanje u zajedničkom energetskom tržištu u budućnosti. U redu, hvala. Hvala. E, hvala vam i na sjajnom talijanskom. Sada predem riječ e, gospođi Pilar El Castillo iz Europskog parlamenta. E, hvala lijepo. Želim se zahvaliti ovdje svim sudionicima ovog okruglog stola, posebno litavskom predsjedništvu, odnosno predstavnicima Litve i litavskog predsjedništva. A što se mene tiče, imam pitanje za glavnog ravnatelja ili generalnog direktora, gospodina Lova, u odnosu na činjenicu da je komisija da se komisija priprema dati komunikaciju o ciljevima energetske politike i klimatskih promjena, a koliko sam shvatila i koliko sam informirana, ta komunikacija bi trebala biti objavljena u siječnju, neka vrsta bijele knjige. E pa sad sam željela u vezi s tim pitati gospodina Lova kako to izgleda sa ciljevima i ostvarenjem ciljeva u odnosu na klimatske promjene kako komisija gleda na to i kako to povezuje energetiku i klimatske promjene i da li imate već sada neke informacije o tome kako se gleda na korištenje različitih izvora energije. Hvala lijepo, Pilar. A sada kolega Jonitis Dajmitis ima riječ, to je kolega koji je član odbora za trgovinu i proizvodnju iz Grčke. Hvala lijepa. E, hvala. Europska energetska politika se suočava trenutno s nizom izazova. To se događa budući da je teško zaštititi sigurnim izvorima energije koji, koji su potrebni tvrtkama. Također se treba pobrinuti za smanjenje emisija CO2. Najveći izazov s kojim se Europska unija suočava je smanjenje ovisnosti o konvencionalnim izvorima energije koji e, imaju velike emisije CO2. 2014. godine trebamo dovršiti zajedničko tržište energije. 2015. godine trebamo osigurati da su sve države Europe uključene u europske mreže, te e, trebamo se boriti protiv klimatskih promjena. Kriza nas je naučila da je jedan od najtežih aspekata razvoja u pogledu zaštite potrošača i njihova zdravlja i zaštite okoliša je e, potrošnja energije uz visoku cijenu. Iskustva proteklih godina su nas naučili a to je nešto što e, će nas naučiti Grško predsjedništvo, je e, da se ostvare ciljevi e, strategije za 2020. godinu, te dovršetak političkog okvira do 2020. godine kako bi se osigurao održivi razvoj uz pristupačne cijene energije i jačom sigurnošću opskrbe. Istraživanje i razvoj inovacije će e, poduprijeti ostvarenje tih ciljeva. Jedan od glavnih ciljeva energetske politike je osiguranje da naša energetska politika može doprinositi gospodarskoj Europske unije i sudjelovanje na globalnom tržištu na konkurentan način kako bismo mogli e, nuditi e, konkurentne cijene i konačnim potroša, krajnjim potrošačima, a pritom da štitimo naš sektor proizvodnje e, koji je izložen e, globalnoj konkurenciji. Sada predsjednik Norveškog parlamenta. Dakle, naš razvoj ovisi o E, konekcijama, odnosno vezama infrastrukturi. Mi imamo integrirano tržište za e, e, električnu energiju, imamo snažne veze između naših, između naših zemalja. To nam omogućuje da ostvarimo novo tržište za obnovljivu izvoru energiju između Norveške i Švedske, a to je nešto što može promicati razvoj novih izvora obnovljive energije. Na temelju našeg i iskustva, tržište obnovljive izvore energije može se najbolje podržati razvojem međusobnih e, veza ali može doći do narušavanja tržišta i može, može doći do e, sprečavanja E, međusobnog povezivanja europskih energetskih tržišta. Norveška kao, proiz, e, proizvodi energiju može na neki način ostvariti ravnotežu između konvencionalne i obnovljivih izvora energije. Međutim, mora se razumjeti da je za to potrebno veliko početno ulaganje, a potrebna nam je sigurnost potražnje. I na kraju, mislim da treba izbjegavati mehanizme kapacitete, ali u svakom slučaju ako se koriste trebaju osigurati interkonekcije. E, mi se sada, mi sada provodimo dva velika projekta e, međusobnog povezivanja prema Ujedinjenom kraljevstvu i Njemačkoj. Ako se ovo o čemu sam govorio ne ostvari, to može biti štetno za ove projekte. Hvala, sada predem riječ kolegi Vitoriju Prodiju. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Vorrei sottolineare come la... Prvo bih e, želio ukazati na to koja je po našem mišljenju prava dimenzija za problem energetike i energije. Samo evropska dimenzija. Drugim riječima postoji potreba za velikim investicijama, ali na evropskoj razini. Investirati u energiju i energente, zatim razvoj prijenosnih mreža, transportnih mreža za energiju, a potom i u druga srodna područja. To je de facto ona kralježnica, ona struktura koja će nositi Evropsku uniju i njeno gospodarstvo. To će povećati učinkovitost u Europskoj uniji, zatim ćemo održivo gospodariti jer ćemo kombinirati u energetici naše klasične izvore sa novim izvorima obnovljive energije, posebno periodičkim izvorima, dakle vjetar, sunce, more i tako dalje. U kratkom kazano, nama je potrebna jedna zajednička evropska infrastruktura, a smo se zato da se to napravi preko euro obveznica, euro bondova i to u što je moguće kraćem roku. Zatim još nešto, kako bismo mogli postići da energija iz obnovljivih izvora, posebice od biomase, bude povezana, interkonektirana, dakle da ide ruku pod ruku sa svim mjerama za prilagodbu koje su nam potrebne u borbi protiv posljedica promjene klime. U tome upravo vidim mogućnosti sinergije i mogućnost poboljšanja energetske opskrbljenosti. Hvala lijepo gospodine Prodi, a sada predsjednik odbora za industriju, prirodne resurse i tehnologiju iz Turske. <clears throat> Hvala vam lijepo, gospođo predsjednice. Ja želim srdačno pozdraviti u ime Turskog parlamenta, odakle i dolazim. I na, nakon vaše preporuke ja ću se truditi govoriti koliko je moguće razumno i polagano kako ne bi imali problema u prijevodu. Potrošnja energije integrirana evropsko jedinstveno unutarnje tržište je za Tursku vrlo važna tema, a Turska je, mislim, i vrlo važna država u tom kontekstu i za Europu. Dovršenje zajedničkog energetskog tržišta i osiguranje i sigurna energetska opskrba po pristupačnim cijenama, ali i u održivim uvjetima totalne održivosti, za sve to je Turska vrlo važna zemlja. Europa sama nije baš nužno obdarena ni blagoslovljena velikim energetskim potencijalima to mi znamo da je Azija i posebno po regija oko Kaspijskog mora vrlo bitna za čitavu Europu i ne samo za Bliski istok i Aziju nego baš i za Europu. I stoga Turska obavlja i mislim jednu ulogu jednog mosta. Europska unija važan je potrošač, a Turska s druge strane je najzapadnija zemlja u lancu proizvođača energije. Stoga upravo mislim da je turska uloga važna i da će još preuzeti još važniju ulogu. Proteklih godina je postojao porast od 1,6% u kompletnoj potrošnji energije a učinkovitost iskorištenja energenata i energije u Turskoj je znatno porasla. Tako da naš cilj je to učinkovito korištenje i iskorištavanje, faktor iskorištavanja, želimo povećati. To je jedan od naših deklariranih ciljeva našeg plana. Ovdje su važne osobe prisutne koje predstavljaju Europsku uniju. Vi kao što znate, Turska ima status kandidata za pristup Europskoj uniji. I zbog toga bi, mislim, bilo jako važno da se sve prepreke koje postoje u otvaranju poglavlja o energiji u pregovorima sa Turskom post treba otvoriti, da se oni uklone, a kao što znate ti pregovori stoji, to se poglavlje ne otvora od 2006. kada smo imali nažalost probleme s Ciprom. Mislim da bi bilo upravo u smislu energetske sigurnosti Europe bilo dobro te prepreke ukloniti. Hvala vam lijepo i ime Turskog parlamenta. Hvala vama gospodine. A sada predsjednica odbora za poljoprivredu, okoliš, e, energiju i ribarstvo. Dobro jutro. Danas je Dom Lordova objavio izvješće o energetskoj politike Europske unije. Naziv izvješća je Nijedna zemlja nije energetski otok i drago mi je da e, se naši stavovi poklapaju sa stavovima koje smo danas čuli, pogotovo kad je riječ e, o uzajamnoj povezanosti i dovršetku zajedničkog tržišta. Ali glavni izazov u našem izvješću je, su investicije. Potreban je 1 trilijun eura investirati u Europskoj uniji do 2020. godine. Nedavno smo u e, Londonu održali seminar kako bismo investitorima govorili o tome. Novac je na raspolaganju, to je dobro. Međutim, zbog nesigurnosti politika u Europskoj uniji i e, u državama članicama Dakle, ne postoji sigurnost politika u tom smislu, to odvraća e, ulaganja. Ključ je e, održivost te sigurnost opskrbe i cijena. To treba uskladiti. Ono što predstavlja rizik da kratkoročne prioritete treba kasnije dovesti u ravnotežu i nedosljednost u politici odvraća investitore. E, tako primjerice kad je reč o ciljevima vezanima uz obnovljivu energiju do 2020. godine, to je nešto što je poticalo investicije. Međutim, sada se to mijenja, ali nadamo se da barem cijena e, cilj vezan uz e, smanjenje emisija CO2 treba održati i ostvariti. Treba pomoći i potrošačima i tvrtkama da smanje potrošnju energiju. Hvala. Sada predajem riječ gospodinu Grbercu. Thank e, Hvala gospođo predsjednice kada je komisija pokrenula unutarnje tržište obećala je da će se cijene smanjiti. Kao što znamo, to se nije dogodilo. Danas Filip Low nam govori da kad dovršimo tržište, zajedničko tržište, tada će cijene pasti. To naprosto nije točno. I to iz vrlo jednostavnih razloga. Prvo, sada je konkurencija manja, jer su sada E, tvrtke na nacionalnom tržištu. Osim toga, e, sami potrošači nemaju moć pregovaranja. To čak vrijedi i za male tvrtke u odnosu na velike. Osim toga, Europska unija e, ne žele koristiti nuklearnu energiju, plini škriljevca, imamo i probleme s biogorivom i tako dalje. No glavni razlog je to što energetska tržišta nemaju druga tržišta. Devet desetina urana i e, drugih izvora se prodaje od između država bilateralno. Ono što se događa na samim tržištima to je e, predmet spekulacije. E, može se određeno E, gorivo prodaje više puta preprodaje prije nego dođe do luke. Tako da e, tržištem dominira šačica tvrtki. Mi možemo privatizirati što god želimo u Europskoj uniji, ali Europska unija nikad neće postići bolju cijenu za potrošače. Problem s našim društvom je to da imamo sve više energetski siromašnih i trebaju nam subvencije ako želimo da prežive. u 120 sekundi nije moguće e, reći ništa, išta preciznije. Hvala. Predem riječ Mari Spruner. iz Austrije. Cijelite damen und herren. Štovane dame i gospodo, hvala vam. Želim se zahvaliti inicijativi Litavskog predsjedništva da se organizira ovaj zanimljiv dan kao i svim do sada vrlo zanimljivim predavanjima. Nekoliko napomena. Prvo želimo kazati da mi dugoročno, a to je već i kazano ovdje za ovim okruglim stolom, po našem mišljenju moramo u kratkom vremenu prestati sa subvencijama na tržištu, zato što je nesprijeporno da su subvencije potrebne u nekoj fazi dozrijevanja tržišta, međutim kasnije ne možemo više sa subvencijama regulirati to tržište. Mi mislimo da su nam potrebne različite naravno stupnjevi za izlazak iz tog sistema subvencioniranja i kako bismo i obnovljivim energijama u Europi dali šansu pogotovo u nekim zemljama u kojima je to još važnije jer su drugčije prirodne mogućnosti. Što se tiče i teme infrastrukture, nama zaista trebaju nužno važne infrastrukturne važni infrastrukturni pothvati kao što su veliki visokonaponski dalekovodi, kao što su velike autoceste za struju, koje su vrlo bitne ako želimo sa sjevernih mora, sa različitih mreža ispred obale transportirati primjerice struju do Alpi ili južnije, jer je jedini mogućnost da se te obnovljive energije negdje u Alpama e, skladište. Prema tome, infrastruktura svih tih vodova, svih tih dalekovoda, mreža prijenosnih mreža su nužno potrebne i to su ogromne investicije. U nekim zemljama članicama se već desetljećima vodi oštra diskusija o tome da li je recimo izgradnja različitih vodova od 380 kW moguća ili nije. Po meni je i tu potrebno donijeti vrlo jasne europska pravila i regulaciju zakonsku. A treća stvar Treća stvar je ona spomenuta tema bundlinga, odnosno objedinjavanja svih snaga, odnosno interkonekcije, jer to uopće nije u pitanju da to nije nužno i jako važno. S druge strane problem je što se u Europi na sve primjenjuje ista mjerila, a to nije u redu, zato što imamo u praksi onda vrlo čudne rezultate ako vi na isti način tretirate male proizvođače i ogromne koncerne i vi vidite da onda recimo mali stradaju jer moraju previše birokratskih stvari podnositi. Prema tome, mislim da Evropska unija treba diferencirana pravila donijeti drugčije za male, a drugčije za velike, da ih rastereti različitim, različitih administrativnih obaveza. A sada gospodin Pavlos, Pablo Mates Escaren iz Španjolske ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Mi se u cijelosti slažemo sa svime što je ovdje izneseno, sa svim ciljevima koje se želi ostvariti. Dakle, jedinstveno tržište energije u Europskoj uniji koje bi pomoglo i bolje opskrbi, osiguranju cijena, većoj veće pristupačnosti cijena, održivosti i zaštiti okoliša. Ja bih eh, se želio nadovezati i naglasiti posebno nešto što je gospodin predsjednik Busek rekao naime poboljšanje situacije za industriju u Europi i za sve zemlje članice. To je jako važan cilj, a u tom kontekstu je posebno važno zagarantirati prvo ciljat, stremiti njima, a zatim zagarantirati što su moguće pristupačnije i povoljnije cijene za energente u Europi. Mi smo usvojili već prvi popis ciljeva zajedničkog od zajedničkog interesa i to smo u cijelosti poduprli svi, naravno. Ciljevi koje imamo sa 10% struje koja se prebacuje na obnovljive izvore, teško da ćemo moći ostvariti u zadanim rokovima. Jasno je da je potrebno više financijskih napora kako bismo i one zemlje koje su još uvijek energetski usamljene, kao energetski otoci izolirani, involvirali u našu zajedničku mrežu, plan i napore. Također moramo definirati što je točno pritisak cijena u svakoj pojedinoj zemlji. vrlo je važno uskladiti jedinstvene cijene ne samo zbog konkurentnosti kompletnog europskog gospodarstva, nego i zato što, što je u pitanju su i nacionalne industrije i nacionalni sustavi kako bi Dakle, i sama Europa svjetski bila konkurentno sposobna, ali kako bi se unutar same Europe nacionalna gospodarstva mogla u toj jednoj poštenoj konkurenciji izboriti bolje za svoje mjeste. Mi znamo da su troškovi struje i energeneta općenito jedna vrlo važna stavka za sposobnost sudjelovanja na, na zajedničkom tržištu i moramo to naravno i iz, e, zagarantirati jednu povenu cijenu. Sada riječ ima gospođa Jordan iz Slovenskog parlamenta. Hvala lijepa. E, mene zanima kako vi vidite razvoj jedinstvenog tržišta. Sada se najavljuje četvrti paket jer je treći nedostatan, a sa svakim paketom naravno dolazi i prijenos e, razina vještenja na europsku razinu. Mene zanima slažu li se kolege iz nacionalnih parlamenta da su nam potrebna e, pravila koja su više harmonizirana na europskoj razini što se tiče obnovljivih izvora. Svi se slažemo da treba veći veći udio obnovljivih izvora, da to znači nove zahtjeve za kapacitete skladištenja. No treba li također na tom području razviti jedinstveno europsko tržište umjesto 27 različitih eh, modela. Eh, isto tako me zanima do koje bismo mjere trebali razviti zajedničku energetsku politiku što se tiče različitih izvora energija. Jer sada imamo velike razlike recimo između Njemačke i Velike Britanije što se tiče nuklearne energije. Njemačka odluka e, donosi e, velike probleme. To je prvi dio mojih pitanja. Drugi se odnosi na energetsku politiku do 2030. o čemu je govorio danas gospodin Lowe. Zanima me što vi, nacionalni zastupnici, mislite o politikama koje će biti potrebne do 2030. I kako vi procjenjujete naše politike do 2020. Što je bilo dobro, što nije bilo dobro i što treba poboljšati. Isto tako me zanima mišljenje o E, schemi trgovanja ETS i što zaista jesu li zaista opravdana ta tri cilja, a to je smanjenje emisija stakleničkih plinova, cilj e, određenog udjela obnovljivih i energetsku učinkovitost. Hvala lijepa Romani. Sada riječ ima gospodin Stanislav Ivan koji je član ekonomskog odbora Poljskog parlamenta. Hvala lijepa, gospodine e, gospođo predsjednice. Poljska se slaže sa europskim ciljevima što se tiče konkurentnosti, sigurnost opsrbe i održivog rasta. kao što je istaknuo gospodin Buzek, važno je stvoriti konkurentno tržište, a s time se i mi slažemo. To e, obuhvaća nekoliko dimenzija, to je interkonektivnost, ali za srednju i istočnu Europu je važno i ubrzanje razvoja infrastrukture koja nije u skladu sa pametnim mrežama. Moramo usredotočiti svoje aktivnosti na uključivanje lokalnih kapaciteta unutar Europske unije za energetsku opskrbu. Slično kao i druge članice, Poljska ima slobodu birati vlastiti energetski miks i nastavit ćemo koristiti različite e, tehnologije, međutim ugljen će i nadalje ostati ključni čimbenik, ali i obnovljive izvore ćemo uzeti u obzir. Koristit ćemo više prirodnog plina s obzirom na to da ćemo otvoriti terminal u Svinošću a osim Krka u Hrvatskoj ćemo i tamo imati alternativne izvore e, opskrbe prirodnim plinom. Što se tiče energetskog miksa, e, to je do naših poduzetnika koje će donositi krajnje odluke vodeći računa o ekonomičnosti. Dakle, u središtu e, našeg pažnje moraju biti potrošači. Neki se obnovljivi izvori razvijaju vrlo brzo, pa se procjenjuje da će do 2020. biti zaista konkurentni. Zbog toga trebamo e, uključiti potpore jer će moramo smanjiti potpore jer će inače doći do poremećaja konkurentnosti i tržišnog natjecanja. Želimo se usredotočiti i na klimatsku politiku poslije 2020. i 30. Što se tiče znanstvene politike. Važna je naravno e, tehnologija, a posebno važna je čista tehnologija u Poljskoj. Ne smijemo e, suzbijati ugljen kao izvor jer je to važan izvor za Poljsku i za neke druge države članice. Evo, toliko od mene. Hvala lijepa. Ja bih molila da se držimo vremena za govor jer ćemo inače zapasti u škripac. Ne, neće moći svi doći na riječ. Na red, oprostite. Riječ ima Kristijan Deligero, član odbora za industriju i trgovinu parlamenta u Rumunjskoj. Hvala gospođo predsjedavajuća u ime Senata Rumunjske. Dopustite mi da vam zahvalim na pozivu. Današnji sastanak je od ključne važnosti za europsku budućnost, uzimajući u obzir da Rumunjska također pokušava naći rješenja kako bi se zajamčila energetska neovisnost. Htio bih istaknuti da se suočavamo sa dva pitanja kako bismo osigurali e, opskrbu prirodnim plinom Rumunjske. U tom smislu, a ispričavam se, to je prvi izazov. Drugi izazov je to da imamo veliki potencijal za proizvodnju obnovljive energije. Prije svega mislim na hidroenergiju. No, kao što sam već rekao, imam tri pitanja za gospodina glavnog direktora. Prvo, u kojoj fazi je e, projekt reguliranja cijene energije? Hoće li postojati program potpore za obnovljivu energiju i koji napredak je postignut s ciljem boljeg ocjenjivanja rizika korištenja e, plina iz škriljevca u državama članicama. Hvala. Gospođa Andres Andreja. Hvala gospođo e, predsjedavajuća i hvala na organizaciji ove zanimljive rasprave. Mislim da je ova rasprava jako važna i na njoj se treba, apsolutno se zahvaljujemo što se ona vodi. Europska komisija je rekla da previše subvencija, previše državnih poticaja E, iskrivljuju tržište, ali mene sad zanima u tom kontekstu što se napravilo već e, da se smanje te subvencije, koji je plan i da li je bilo kakvih slučajeva pred sudom. Drugo, koji je raspored vremenski, što komisija misli učiniti, kako misli to vremenski rasporediti i kako misli obnovljive i e, izvore energije polako uključiti, kako ih misli dalje subvencionirati ili ne. To me zanima. Hvala lijepo. A sada mogu sa velikom radošću najaviti našeg bivšeg kolegu iz Europskog iz Europskog parlamenta. On je sada predsjednik odbora za gospodarstvo u Slovačkom parlamentu. Izvolite. Okay. So, I forgot, you know, just it's <laughs> Puno vam hvala što ste mi predali riječ, gospođo predsjedavajuća. Prije svega htio bih reći da sam sretan što su komisija i parlament uspjeli e, finalizirati projekt unutarnjeg energetskog tržišta unatoč izola i da se, će se na taj način riješiti izolacija određenih e, zemalja. Plinska kriza 2008. i 2009. godine kada, su plin, kada je opskrba plinom iz Rusije bila e, prekinuta u nizu europskih zemalja. S obzirom na to očito je da je bilo potrebno iznaći rješenja među povezivanja mreža električne energije i plina kako bi se u budućnosti izbjegle ovakve situacije. E, pozdravljam projekte od zajedničkog interesa i Slovačka ima dva vrlo važna projekta. Jedan od njih odnosi se e, na povezivanje plinovoda s Mađarskoj, Mađarskom, Poljskom i postoje još neke druge poveznice koje se rade s Mađarskom. Stoga pozdravljam rad Europske komisije i drugih tijela Europske unije koji sudjeluju u e, provedbi tog instrumenta. Također bih e, htio se nadovezati na ono što je rekao gospodin e, Jordan koji je postavio pitanja vezana uz nacionalne propise i subvencije koje se odnose i na fosilna goriva i na obnovljivu energiju. Mislim da je vrijeme da komisija i parlament usklade ta pravila jer nacionalni regulatori često ne djeluju kako bi trebali. Trebamo smanjiti regulativu, ali s druge strane trebamo se pobrinuti da neovisnost tih tijela bude ispoštovana. Bitna je i transparentnost. Želimo da naše tvrtke uspiju preživjeti krizu, inače nećemo ići naprijed. Hvala. Sada predem riječ gospođi Lini Palcis, podpredsjednici predsjednici odbora za europska pitanja iz Hrvatskog sabora dragi kolege. Učinkovitost tržišta energije u Europi ovisi isključivo o tome koliko će brzo Europska unija donositi odluke o tome gdje želi ulagati u zastarjela fosilna goriva i gdje će ulagati u i obnovljive izvore energije htio bih demistificirati jednu stvar, a to je da subvencije, a to je nešto što je vezano subvenciju za obnovljivu energiju. Dakle, osporavam taj mit da postoje ogromne subvencije za obnovljivu energiju. Solar, postoje subvenciju za solarnu energiju i za energiju vjetra. I to će dovesti do veće konkurentnosti u tom sektoru. To je pokazala Danska. S druge strane, pruža se, e, pružala se potpora za nuklearnu energiju 50 godina. To je ogromna potpora. Mislim da je obnovljiva energija jedino područje koje će nam omogućiti energetsku neovisnost i sigurnost opskrbe. Dopustite ljudima da odluče kakvu energiju žele u budućnosti. U, Litvi je održan referendum protiv e, nuklearne energije. Nadam se da nećemo izgraditi novu nuklearnu elektranu. Neka ljudi ulažu u e, projekte mikro proizvodnje energije neka se koristi energija vjetra i sunca, neka se ulaže u takvu e, proizvodnju. Stoga pozivam Europski parlament da da potporu direktivi o, o skladištenju energije koja, koju će proizvoditi kućanstva. Također su nam potrebne pametne mreže, u protivnom nećemo osigurati pametnu međupovezanost, a nećemo obnovljivu energiju koristiti učinkovito. I još jedna stvar, trebamo biti vrlo pažljivi, trebamo se boriti protiv lobiranja koje je vrlo aktivno kad je riječ o fosilnim gorivima i plinu iz škriljevca ova industrija je konačno shvatila da su obnovljivi izvori energije jeftini i učinkoviti i oni će napraviti, napraviti sve da bi se borili protiv obnovljive energije. Hvala. Signor Gianluca Benamati. Da predem riječ gospodinu Gianluca Belamatiju, zastupniku odboru za gospodarstvo, trgovinu i turizam iz Italije. Attività Hvala lijepo. Mislim da je ovdje izašlo nešto na vidjelo što je i meni teško leži na srcu, a to je da nam je potrebno jedno europsko jedinstveno tržište energetike energije i od uvijek je to bilo tako. Bilo je to tako i prije ove velike gospodarske krize, a sad nakon gospodarske krize je postalo svima još važnije, još nužnije i svima još jasnije cijelom gospodarstvu. U tom kontekstu želim dvije stvari naglasiti o kojima je već bilo govora. Naime, to je infrastruktura i zatim interkonektivnost i pravila. Kazano je već, imamo jedno relevantno pitanje koje se pritom mora uzeti u obzir kod razvoja infrastrukture i interkonektivnosti, naime to su regionalni kapaciteti proizvodnje. U, na, pojedinim dijelovima naše kontinenta, u pojedinim zemljama članicama imamo velike razlike grade, glede, glede proizvodnosti. Imate zemlje članice gdje imate jako veliku proizvodnju obnovljivih, e, obnovljivih energije, energije, ali isto tako imate i zemlje u kojima, kao recimo što je moja, gdje smo više vezani za tradicionalne energente kao što je plin. Zatim, isporuke i transport. To je, već smo govorili o južnom koridoru, koji je jako važan. Međutim, treba isto tako i rezerve iskoristiti koje postoje posebno u istočnom dijelu sredozemlja. Što se pravila tiče mrežnog koda, brza provedba trećeg energetskog paketa tu je zaista važna i zatim adekvatan pristup nacionalnim tržištima. To je nužan uvjet kako bismo jedinstveno energetsko tržište u Europi stvorili, izgradili i kako bi ono bilo konkurentno i kako bi zaista svi mogli raditi na istoj razini, imati svi iste šanse, potpuno izjednačene šanse za svoj rad. I još na jedno razmišljanje, mi smo odredili ciljeve, definirali ih da Europska Evropska komisija je do 2030. izradila čitav e, plan rada i konkretne ciljeve, ali se mi moramo pobrinuti sada da se ti ciljevi realiziraju bez stvaranja dodatnih im debalansa, dakle dodatnog neuravnoteženih situacija unutar Unije. Hvala vam lijepo. A sada gospodin Igor Adenović ima riječ iz e, Hrvatske, predsjednik odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora. Dozvolite mi evo na hrvatskom da na početku pohvalim sve učinjene napore i postignute uspjehe na implementaciji trećeg energetskog paketa koji su učinjeni u proteklih nekoliko godina, osobito u zadnje vrijeme, dakle za vrijeme litvanskog predsjedanja iako pred nama stoji još puno otvorenih pitanja koje je otvorila kolegica iz slovenije i još neke druge kolege slažem se sa uvodničarima da je veliki izazov koji stoji pred nama izgradnja energetske infrastrukture kao preduvjetom za konkurentnost gospodarstava naših zemalja na svjetskom tržištu i to kroz reindustrializaciju koja nam je preko potrebna kao što je to lijepo uvodno rekao gospodin Busek, a ona je dakako nemoguća bez kvalitetne energetske opskrbe kako bi što prije proveli taj cilj nužna je daljnja uspješna suradnja na regulatornim pitanjima ali i pitanjima sigurnosti opskrbe energijom što će u konačnici utjecati i na cijenu za gospodarstva ali i na cijenu za naše potrošače što su neke kolege posebno istakli. drago mi je bilo čuti da na tom području računamo ne samo na sve zemlje europske unije nego i na zemlje u okruženju na zemlje na istoku tradicionalno bogate energijom na zemlje istočnog partnerstva ali i na zemlje zapadnog balkana stoga mi je zadovoljstvo podsjetiti sve nas da upravo danas kada mi zasjedamo se u bakuu u Azerbajdanu održava skup kojim se potvrđuje konačna odluka o izgradnji južnog plinskog koridora alternativnog dakle dobavnog pravca plina kojim se osigurava opskrba plina sa polja šaldeniz dva a na tom skupu u azerbajdanu prisustvuju i čelni ljudi zemalja zapadnog balkana koja će dakle paralelno sa tim skupom potpisati i sporazum o međusobnom razumijevanju a vezanim uz danju izgradnju kapilarnu izgradnju plinske mreže u tim zemljama e, gdje su gdje dakle koje su prilično siromašne sa samom infrastrukturom. Hvala vam lijepa. parola Davide eh, Hvala lijepa. A sada gospodin David Kripa, zamjenik odbora za pro E, industriju u talijanskom parlamentu ima riječ sada. Hvala lijepo gospođo predsjedavajuća. Prvo se želim zahvaliti na vašem domaćinstvu kao i temama s kojima smo se danas e, vrlo ekstenzivno i detaljno bavili. Naravno da moramo pokušati e, analitički razmišljati, a mi to i činimo, kako bismo mnoge stvari bolje shvatili. Da krenemo recimo sa temom proizvodnje pre kapacitiranosti proizvodnje. Toga ima i kod nas, ali i u drugim zemljama Evropske unije. Dakle, kako se onda s tim izlazi na krat? Kako ćete, doći, kako ćete izaći na kraj s tom prekapacitiranošću? Odnosno, viškom kapaciteta. Jer imate situacije kada imate preveliku proizvodnju i kada se na razini cijele Europe moraju različite instalacije ili proizvodni pogoni čak umiriti, smiriti i izbaciti neko vrijeme iz proizvodnje. Koji se kriteriji onda primjenjuju kako bi se takva situacija riješila? Da li se tada uzima jedno jedinstveno rješenje, da li se pri tom rješenju uzima i tim kriterijima uzimaju u obzir posljedice po okoliš? Mislim da je jako bitno da to zaista bude unificirano i da ne dođe ni do kakvih diskriminacija bilo gdje, pogotovo kada govorimo o obnovljivim izvorima energije. Zatim druga stvar koju želim naglasiti, to je centralizirana proizvodnja i distribucija. Inteligentne mreže, kao što smo već više puta ovdje čuli, to, su, to znači da se mali proizvodni pogoni na čitavom teritoriju EU mogu proizvoditi struju, svoju energiju i ubaciti u zajedničke transportne mreže. Međutim, ne znam kako to izgleda onda sa centraliziranim pristupima koji postoje negdje samo preko velikih sustava koji imaju sve u svojoj ruci. Da li, onda, da li su zapravo te inteligentne mreže samo jedna projekcija, jedna želja ili je to već počelo negdje, jer mislim da se zajedničko tržište energije treba drukčije oblikovati. Mislim da postoje naravno s jedne strane E, potreba za donekle centraliziranim pravilima, postupanjima, institucijama, ali s druge strane isto tako moramo to regionalizirati i otvoriti da bi upravo ove male prihvatili. Hvala lijepo. A sada gospodin Azerdić ima riječ iz odbora za razvoj i industriju s Kosova, iz Kosovskog parlamenta. E, Hvala lijepo. Smatramo je da je vrlo važno e, što ovdje podijelimo neke informacije o sebi jer još nismo članica Europskog unija niti Europskog e, parlamenta. Kosovo vodi mnogo računa o razvoju konkurentnosti i slobode energetskog tržišta. Poduzeli smo nekoliko konkretnih mjera kako bismo stvorili pravni zakonodavni okvir za restrukturiranje i za razvoj konkretnih energetskih projekata i kao potporu regionalnim inicijativama i projektima. Što se tiče regulative za energetski sektor, mi smo donijeli šest zakona o energiji, o električnoj energiji, o regulativi, o e, grijanju, o plinu i o javnim poduzećima. Donijeli smo dakle pravila, administrativne upute, postupke, e, pravilnike, sve za što je nadležno ministarstvo i vlada. Što se tiče europskog zakonodavstva, naše je usklađeno sa drugim energetskom paketom što čini e, dobru osnovu za restrukturiranje u energetici za povećanje konkurentnosti i naši se e, propisi odnose i na sigurnost opskrbe i promicanje e, proizvodnje i energetske učinkovitosti. Također smo razvili energetsku strategiju i sve što činimo se bazira na toj strategiji. Hvala lijepa. Hvala lijepa i prelazimo na posljednje javljanje. Gospodin Antti Teikonen iz odbora za trgovinu u Finskoj. Hvala lijepo na zanimljivim izlaganjima. E, osvrnuo bih se na distribuciju i na vlasništvo nad e, mrežama. Tu je nekoć bilo monopola i od kupca se samo očekivalo da šuti i plaća. Često postoje i regulativa za to područje. Moje pitanje e, našim referentima je sljedeće. Je li bitno tko je vlasnik e, mreže za distribuciju? Da li je mreža privatna ili javna? Čini li to kakvu razliku? Je li dakle mreža nacionalna ili privatna ili je vlasnik možda u drugoj državi članici? ili može li vlasnik čak biti i e, subjekt izvan Europske unije? Trebamo li za to kakvu regulaciju? Što mislite? Hvala lijepa. Hvala lijepa. Time smo došli do kraja rasprave. Zahvaljujem što ste se pridržavali vremenskih okvira i zbog toga imamo mogućnost saslušati odgovore. Za počet ćemo sa gospodinom ministrom Neverovićem koji ima pet minuta. Hvala lijepa gospođe predsjedavajuće. Jako mi je drago što sam čuo mišljenja zastupnika iz nacionalnih parlamenta i, i Europskog parlamenta, što sve potvrđuje naš pravac. Integracija nacionalnih sustava energetike u jedinstven europski sustav je ispravan. Hvala lijepa na tome što ste nam potvrdili kako je važno povećati konkurentnost i uključiti učinkovitost u cijene električne energije i plina za naše potrošače i poslovne subjekte. Imat ćemo to na uma kada na umu kada budemo prelazili na najvažnije, a to je implementacija. Dakle, jako je važno e, pretvoriti u praksu ovo što imamo sada na stolu, dakle pretočiti to u konkretne rezultate. Kao što je nekoliko puta rečeno, potrebni su nam rezultati i zato je ključno da se propisi prenose. Nakon potvrde izvješća u vijeću države članica e, primaju na znanje ozbiljnost situacije. Ostaje nam jedna godina prije roka za prijenos pravila zajedničkog tržišta, a vjerujem da će države članice dobro iskoristiti to vrijeme da uhvate korak i da osiguraju ispoštovanje tog roka. Hvala lijepa na ovoj korisnoj diskusiji. Zahvaljujemo ministru. A sada riječ Puno hvala, dragi kolege, dragi prijatelji Europskog parlamenta. Hvala svima na komentarima. Dopustite mi da iznesem završne napomene. Unutarnje tržište energije je bilo predmet rasprave dva puta u Europskom vijeću. Dakle, tu su bili svi e, premijeri i šefovi, šefovi država. To je bilo 2011. i 2013. Znači, premijeri u Europskom vijeću zalagali su se za ukidanje energetskih otoka. Do 2015. godine trebamo se savršeno međusobno povezati. Istodobno, ne smijemo zaboraviti na taj rok, na 2015. E, trebamo ostvariti sjajne prekogranične veze. Druga važna stvar. Tržišta naklonjena korisnicima. To je nešto što je jako važno za sve nas. Jer naše središte interesa trebaju biti potrošači. I pritom mislimo na privatne korisnike, komercijalne tvrtke i tako dalje. I sve u suradnji s industrijom informatičke tehnologije. Sva takva industrijska rješenja su potrebna jer nitko ne želi gubiti vrijeme da provjerava sve na tržištu. isto tako su nam potrebni e, savjetnici kućanstvima koji bi im pomogli u odabiru proizvođača, odnosno distributera energije. Bilo je pitanje o većoj koherentnosti u pogledu pristupa e, plinu iz e, škriljavca i obnovljivoj energiji. E, članak 194 ugovora iz Lisabona kaže da svaka država članica treba donositi sama odluke o svom energetskom miksu, uzimajući u obzir sva okolišna pravila. Naravno, to je očito. To je nešto što je vezano uz članak 190. Ali, ali možemo reći na temelju ovoga da ako želimo pokušati provjeriti je li plini dobar izbor, možemo, možemo to napraviti jer će nam to pomoći, dakle i našem području energetike, ali isto tako i našoj industriji. Također je postavljeno pitanje o distribucijskoj i prijenosnoj vezi mreži. U teoriji nije bitno je li taj sustav u privatnom ili javnom, odnosno državnom vlasništvu, zato što je to nešto što nam nije bitno, odnosno želimo da se ostvari slobodan pristup našoj mreži i za naše tvrtke i za strane tvrtke. Dakle, slobodan pristup i pošten pristup. Mehanizam nacionalnih naknada treba uzeti u obzir pravila na unutarnjem tržištu Europske unije. Dakle, trebamo uzeti, sada se trebamo za, pobrinuti za taj mehanizam za e, nacionalne naknade u kontekstu dovršetka zajedničkog energetskog tržišta. I na kraju, čuli smo važnu napomenu kolege gospodina Gebelsa o cijenama energije. Naravno, teško je riješiti sve poteškoće. Ono što je jako važno je da indeksiranje ono što je bitno je indeksiranje cijena plina e, prema nafti. U sljedećim pregovorima za dugoročni ugovor trebamo to imati na umu, jer korak po korak trebamo ostvariti slobodno tržište plina. Naše tržište maloprodaje i još neki drugi elementi nisu dobro organiziran još uvijek. I na kraju htio bih reći da me doista vesele neke primjedbe kolega iz Kosova i Turske o energetskoj zajednici. Mi ne bismo htjeli da Turska bude samo o promatraču toj zajednici, već da sudjeluju Bitno je pripremiti strategiju za iduće desetogodišnje razdoblje, dakle za energetsku zajednicu i ja osjećam osobnu odgovornost u tom pogledu. Hvala. Hvala, predsjednik Če Buzek. Sada predajem riječ gospodinu e, Filipu Lovu. Ako želite nešto dodati. Evo samo jedno pitanje, ako dopustite, gdje je slobodno tržište ako imamo posla sa kartelom poput OPEKA ili imamo posla sa Gazpromom? Hvala lijepa. A sada je zadatak Filipa Lova da na to odgovori. Hvala lijepa. Imali smo 22 intervencije i sada još jednu i sam sam eh, prikupio dovoljno pitanja. Eh, ispričavam se ako nisam uhvatio svačije ime. Kao prvo želim na sve komentare reći da očito dijelimo eh, brigu i želju da postignemo ciljeve kako bismo integrirali naša tržišta i imali od toga svi koristi. Što se tiče nacionalnih situacija i naših izbora glede energetskog miksa, tu je zaista velik izazov eh, interkonektivnosti. No, to ima veze sa brojem konkurenata na tržištu. Drugo, ako želimo doći do europske politike e, za smanjenje cijena, potrebno je otvoreno tržište kako bismo imali konkurencije i europskih i neeuropskih e, natjecatelja. I treba voditi računa i o postojećim izvorima i fosilnim izvorima gdje ih ima i gdje se mogu eksploatirati na održiv način, recimo u Bugarskoj, Rumunjskoj, e, na Cipru postoji e, plinska nalazišta koje bismo trebali iscrpiti, iscrpljivati kako bismo e, imali adekvatne cijene što se tiče plina iz škriljevca, ako imamo ispravna pravila glede održivosti korištenja tog plina i ako dobimo procjenu učinka, a očekujemo to u siječnju, onda je to svakako potencijalan doprinos pod uvjetom da odredimo kriterije održivosti. Treće, o obnovljivim izvorima, kao što je E, navedeno i u energetskom roadmapu od prije dvije godine. Njih mora biti i moraju biti glavni, e, glavni sastojak naše opskrbe pod bilo kakvim scenarijem ako vodimo računa o niskougljičnoj energiji potrebne su obnovljivi izvori uza sve scenarije e, nuklearne i, drugih izvora ako želimo ispuniti naše ciljeve. Ako imamo obnovljive, onda moraju biti konkurentni bez potpora, kao što to vrijedi i za prirodni plin. A i nuklearna energija mora biti konkurentna bez subvencija kako bi tržište funkcioniralo ključan e, sastojak ove strategije ne samo stvaranje otvorenog tržišta, nego ga voditi tako da su obnovljivi izvori pristupačni, konkurentni, da su obnovljivi izvori konkurentni bez potpora, da postoje potpore za nezrele tehnologije, tako da se obnovljivi izvori mogu koristiti tamo gdje je to troškovno najučinkovitije, u Španjolskoj, Grčkoj i tamo gdje ima vjetra. I bez obzira da li na pučini ili na obali i gdje stalno ima sunca. I to bi donijelo golem doprinos kada bismo dakle sprječavali korištenje obnovljivih izvora tamo gdje to nije tako prikladno zbog prirodnih E, uvjeta, e, bez obzira da li govorimo o potražnji ili o ponudi. Dakle, naša gospodarstvo mora biti nisko ugljično i konkurentno i kod toga je interkonektivnost ključna, e, kapaciteti skladištenja su ključni, jer to može restrukturirati tržište i moramo se i otvoriti neeuropskim e, ponuđačima ako je to opravdano. Treba vidjeti gdje postoji za to kapacitet. Neki su tražili harmoniziran sustav potpore obnovljivim izvorima, trebali povećati disciplinu. Komisija je u studenom izdala upute o jednom i drugom, o obnovljivim izvorima i s kapacitetima skladištenja, e, no pripremaju se sada i smjernice za državne potpore u idućem ljetu e, i naše istraživanje za suzbijanje e, nelojalne konkurencije pa uključujući indeksacije nafte bi trebali donijeti e, plodove u tom smislu da se upravljanje mrežama odvaja od vlasništva na tim mrežama e, što znači e, da se ne zatvaramo od konkurencije Slažem se sa predsjednikom Buzekom, ništa u europskom zakonodavstvu ne piše o vlasništvu. Ali važno je da se svi ponašaju pošteno na tržištu, znači da se poštuju pravila e, natjecanja, tržišnog natjecanja. Ako bismo mogli uhvatiti e, se u koštac s opekom, onda bismo to i učinili. Dakle, kada bismo mogli na učinkovit način. I naravno vama je jasno u kakvom političkom i ekonomskom okruženju živimo što se tiče OPEC-a. Komisija nije otvorila istragu o opskrbama plinom s istoka i jesu otvorene te istrage i bit će i na sudu što se tiče funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Tako da to ne pomaže smanjenju cijena. Netko je pitao hoće li cijene pasti zahvaljujući liberalizaciji tržišta. Mm, smatram da nema naznaka za to. Naravno, to je mm, gotovo neozbiljno reći, no što se tiče cijena, e, one su porasle samo pola u omjeru prema onome kako je input porastao. To su cijene koje možete pronaći u komunikaciji i bit će i u izvješću o troškovima. Ima e, mnogo napretka i treba još e, mnoga napora. Treba se nadzirati tržište krajnje prodaje i oni koji su naglasili da treba otvoriti distribucijske sustave i koncentrirati se na decentraliziran sustav, e, to je važno jer samo to može otvoriti tržište za nove e, aktere. E, imamo još dosta posla pred sobom, ali ne smijemo nikako odustati. Hvala lijepa gospodinu Lowe. Dala sam mu malo više vremena jer smo kod ministra nešto malo uštedjeli. Gospodin Buzek ima riječ. Hvala lijepa. To su bila važna pitanja. Slažem se da u našim propisima nema ništa o vlasništvu, ali o odvajanju e, distribucije proizvodnje i mreže. Tu ima mnogo toga jer je to uvjet za pošteno natjecanje. Molim vas pogledajte nacionalne uvjete. Zakoni omogućuju fleksibilnost, to je tražio naš prijatelj iz Austrije. E, dakle, sustavi su različiti u različitim zemljama i ako se to previše e, naglašava, potrebna je velika birokracija. Ali bez odvajanja nećemo imati slobodno i otvoreno tržište sa odgovarajućom konkurencijom. To je ključno pitanje. Trebali bismo zaustaviti monopole na našem tržištu. To je vrlo teško sa državama OPEC-a, to je jasno. Ali Shell Oil u SAD-u bi tu mogao biti koristan. Ako Dakle, plin bi mogao biti koristan, oprostite. Vidimo visoke cijene i snažan monopol, ali je došlo do promjena. Za slabljenje takvog monopola poput Gazproma potrebno nam je više LNG, LNG a i korištenja plina iz škriljevca. To će pomoći suzbijanju takvih monopola. Dakle, treba krenuti u tom pravcu i zapravo nema nikakvih drugih prijedloga. Hvala lijepa. Čuli ste da postoji određena dijalektika između komisije parlamenta. Sada nam samo još nedostaje vijeće e, za trilog, međutim vijeće ovdje nije zastupljeno. Zahvaljujem svim sudionicima u raspravi, zahvaljujem na vašim prilozima, bili su vrlo korisni jer smo na taj način mogli čuti i glas nacionalnih parlamenta i stvorili smo mogućnost e, razgovora između predstavnika nacionalnih parlamenta i komisije. Danas popodne nastavljamo naše zasjedanje u 15 sati a popodne će predsjedat kolega Žemajtajtis, a tema će biti energetska politica u Europi za održiv rast i konkurentnost. Svi govornici, svi koji su dali svoj doprinos, svi kolege iz parlamenta to naglašavam, dakle ne osoblje nego zastupnici, su pozvani na ruček u restoranu za članove, za zastupnike u prizemlju zgrada Altiero Spinelli. Tamo ćemo se sastati za otprilike 15 minuta. Koristim priliku podsjetiti da E, vaši suradnici, osoblje ima drugačijih mogućnosti e, da nešto pojedu u kantini ili nekim drugim restoranima. Mene popodne više neće biti, moja će me zamjenica e, mijenjati i ona će prisustovati radu popodne. Još jednom puno hvala i doviđenja.